Pen Ladies and gentlemen, I will continue in my uh, Czech language. Dame i gospodo, nagovoriti češki. Zasedání. Upravo počinjemo sa sastankom. Otvaram ga. Prva točka je e, izjava visoke predstavnice Europske unije za vanjsko vanjska pitanja i sigurnosnu politiku o situaciji u Venezueli. Stoga molim dakle, e, dajem vam riječ.